Colleagues, please now take your seats. Thank you. Molim vas da sjednete na svoje mjesta. Okay, colleagues, thank you. Please take your seats. So, dear colleagues... Dragi kolege, dobrodošli na ovu konstituirajuću sjednicu odbora LIB, gdje ćemo odabrati predsjednike, dužnosnike odbora LIBE. Ja sam Claude Moraes, ja ću voditi ovaj dio sastanka. Drago mi je što ću predsjedati ovim sastankom. Službeno otvaram ovaj sastanak. Odbor Libe je sjajan odbor, to je poruka za naše nove e, članove. <laughs> Ovo je jedan dosadan dio, jedan E, govor koji želimo održati jer vidim da ima tu još dosta ljudi koji nisu sjeli. Dakle, to je jedna tehnika. Ne, nedostajat će vam, ja ću vam nedostajati. To ćete <laughs> shvatiti za nekoliko tjedana. Zbog čega sam posezao za tim trikom. Dakle, mnogi su mi rekli da izgledam opuštenije, da bolje izgledam. To vjerojatno ima veze sa ovim događajima od e, danas popodne. Drago mi je vidjeti vas ovdje sve i pozdraviti novim članovima. Želim reći da je ovo sjajan odbor, dobro ste izabrali. Na kraju prošlog saziva je ovo bio odbor koji imao najviše posla u ovoj instituciji, dakle bavimo se i zakonodavstvima i ovom soft power, dakle meka moć, e, bavimo se jako važnim e, stvarima koje su, koje su bitne za Europsku uniju i to ćete i sami vidjeti radeći u ovom odboru. To naši članovi već i znaju. Iskoristio bih ovu priliku da im svima zahvalim, dobro možda ne baš svakome <laughs> od njih. Ma ne znam, možda se nekima ne dopadam, kaže predsjedavajući. A da vas se neko svidio, to mora biti, to mora biti reciprociteta. Dakle, potrebna je suglasnost. Dakle, to ćete i sami vidjeti kada je riječ o ovim dosjejima kojima se bavi Libe kao što je zaštita podataka. Zahvalio bih e, zato svakom zastupniku koji je s nama radio unatrag e, pet godina. Ovo je doista bila velika, veliki privilegiji e, u mom životu. Možda mislite da sada pretjerujem, ali evo, ja sam ovdje radio pet godina, kao i neki od vas je ovo doista bilo izuzetno iskustvo, puno uspona, padova. I zahvalio bih svom našem dakle, osoblju ovdje, sjajnom tajništvu koje naporno radi. Siguran sam da naši stari članovi znaju jako dobro o čemu govorim. Kako smo se približavali kraju mandata, bavili smo se izuzetno velikim brojem zakonodavnih tekstova, daleko više od ostalih odbora je kao što vi znate, tu je bilo puno emocija i to su bila važna politička pitanja i zahvaljujem dakle svima koji su bili uključeni u, ovaj, u taj rad. Imamo tu i stare članove i nove članove. Svima želim sve najbolje. Imam eh, popis ljudi dakle, koji su ušli u ovaj odbor i oni su donijeli sa sobom jedno veliko iskustvo, to me uopće ne čudi. To je znak jednog jako kvalitetnog e, saziva, dakle, u ovom odboru. Vidim da ste sada, da ste sada svi utišali, hvala vam na tome, hvala vam što ste me saslušali, možemo preći dakle na današnji dnevni red. Ovo je sastanak na kojem se konstituira dakle, predsjedništvo odbora. Biramo predsjednika i četiri podpredsjednika u skladu sa člankom 213 poslovnika. Prije svega ćemo odabrati predsjednika, potom podpredsjednike. Provjerite imate li sa sobom glasačku karticu jer ćemo svemu glasovati elektronički. Ukoliko nemate karticu, <laughs> odmah nam to priznajte Ovdje smo jako iskreni u odboru, onda možemo nešto i poduzeti s tim u vezi. Imate li svi glasačke kartice? Ona bi trebala biti uključena dakle u ovaj aparat za glasovanje. E, izvolite. Evo moja stiže. Dobro, to smo već <laughs> čuli, kaže predsjedatelj. Čuli smo već sve, moguće izlike. Evo, to će trajati duže nego što ste rekli. Before we vote, we have to ensure that you have Dakle, trebaju vam glasačke kartice prije nego što pređemo na glasovanje. Potom u skladu sa e, člankom 219 stavak 7 ja trebam najaviti, dakle koji su to zamjenski članovi koji danas mogu glasovati. Ja ću sada pročitati e, taj popis. Dakle, član koji može glasovati, a nije član Libea, je Robert Roland koji mijenja Anne Whitaker. Dakle, Libe, zamjenik za EPP, Laurent Vincenzi koji mijenja Rareša Bogdana za ECR, Beata Kempe, za Patrika Đakija, Robert Rus mijenja Jorgea Vilalbea, Aleksandar Vondar mijenja Joakima Stanislava Bridžinskog. Za en Sophie Polatier mijenja Fernanda Arenu. To su dakle zamjenski članovi koji mogu glasovati u ime punopravnih članova. Također politički klubovi trebaju obavijestiti vršitelja dužnosti predsjedatelja ukoliko dođe do nekakvih izmjena ovog popisa prije nego što pređemo na glasovanje. Sada prelazimo na odabir predsjednika odbora. Treba nam više od, e, pa, imamo dakle kvorum, imamo više od 17 članova koji su nazočni na sastanku. I sada bih zatražio od vas nominacije, dakle, za kandidate za predsjednika. Zastupnica Sipel. Hvala lijepa, Klod. Zadovoljstvo mi je da u ime kluba SID-a također predlažem bivšeg predsjednika ovog odbora, Juan Fernando Lopez Aguilar je naš prijedlog. Hvala ti, Birgit. Imamo dakle gospodina Juana Fernanda Lopeza Aguilara. Mogao bih reći sada mnogo stvari, ali ne želim vas sada gnjaviti. Dakle, imamo jednog kandidata. Ima li još imenovanja? Mr. Euh, euh, Hvala predsjedniče. Naš sastanak danas je posvećen sastavu predsjedništva. E, mi e, nećemo predstaviti kandidata. E, ja bih samo izrazio želju u ime kluba da se, se ovaj klub nazove klubom za imigracije i građanskih sloboda jer to odražava želje naših naroda. Trebamo e, definirati probleme i teme i ispuniti očekivanja naših birača. Hvala. Dakle, imamo jednog e, kandidata. Ima li još imenovanja? Nema. Moram vam priopćiti da možemo ili glasovati ili možemo Ispričavam se, kaže predsjednik. Moram pitati kandidata. Ispričavam se, ovo je dakle odbor Libe. Moram vas pitati jeste li suglasni Dakle, želite li biti predsjednik Libe? Želio bih to biti i na tome sam zahvalan, <laughs> kaže zastupnik. Evo, doista mi smo poseban odbor, te sam zato to morao pitati, kaže predsjedatelj. Drago mi je da ste to prihvatili. Ovdje doista Imamo dakle osobu koja je aktivni član, bivši predsjednik ovog odbora, ministar unutarnjih poslova u vašoj zemlji. Hvala vam što ste to prihvatili. Predlažem da Juana Fernanda Lopeza izaberemo aklamacijom. So um, to... Dakle, veliko mi je zadovoljstvo proglasiti Juana Fernanda Lopez Aguilara, dakle, odabranim na mjesto predsjednika i to aklamacijom, te bih ga pozvao da zauzme ovdje svoje mjesto na predsjedničkom stolu. Good afternoon everybody and first... Dobar dan svima. I prvo svima hvala doista iz dubine srca. Doista mi je čast što sam ponovno na čelu odbora Libe. To sam i bio 2009. i to je bio doista najaktivniji odbor u ovoj instituciji. Veliki obim posla, veliki spektar relevantnih pitanja o kojima valja raspravljati o čemu valja donositi zakone. Ovo je tijelo koje donosi zakone. Klod je to doista dobro opisao. To je fascinantno mjesto u kojem možete raditi. Jednako za članove dakle, koji su bili članovi u prethodnom sazivu, tako i za vas nove članove. To je doista fascinantan odbor koji se bavi dakle onim vrućim temama. Dakle, to je visoka razina tehničkih pitanja, to su zahtjevna pitanja i doista je velika čast tu raditi. Bila mi je čast predsjedati odborom Libe prethodno. Bilo mi je drago kada me naslijedio moj dragi prijatelj Claude Moraes, uvaženi član Europskog parlamenta. On je ovdje duže od mene. nadam se da ćeš ovdje ostati još čitav niz godina, Klod. Drago nam je da si tu. again I još jednom, evo, drago mi je što mogu naslijediti Kloda. Uh, constructive fresh start. A pred nama je ovaj svjež start, uvijek je tako na početku saziva Europskog parlamenta. I ja ću vam služiti na najbolji mogući način, predstavljat ću vas. Dakle, na sastanku ministara, dakle, pravosuđe unutarnjih poslova, ali izvan ovih e, mjesta. Ja ću vas doista predstavljati na najbolji mogući način. Zalagat ću se za prava dakle ovog odbora kada je riječ o sastancima konferencije predsjednika. Dakle, bit ću iskren kada je riječ o djelovanju ovog odbora koji se oslanja dakle na vašu želju da se bavite ovim pitanjima kao što su vladavina prava, građanska pitanja, dakle politike azila, upravljanje vanjskim granicama Europske unije, sigurnosna pitanja, pravosudna suradnja, dakle u građanskom pravu i u kaznenom pravu, policijska suradnja, dakle potom prekogranična kaznena djela, doista fascinantno mjesto u kojem se može raditi. Bit će mi doista zadovoljstvo služiti vam sa ove pozicije. I sada nastavljamo prema scenariju ove konstituirajuće sjednice odbora Libe u skladu sa člankom 213. Sada ćemo odabrati četiri potpredsjednika sve ćemo odabrati jednakim postupkom. Prvo se trebamo osigurati da za svako mjesto imamo kandidate. Počinjemo dakle sa izborom prvog potpredsjednika. Moramo utvrditi imamo li kvorum. Dakle, tu su punopravni članovi, tu su zamjenski članovi i možemo preći na izbor prvog potpredsjednika odbora. Prvo slijedi imenovanje kandidata. Evo, vidim da neko podignu ruku, izvolite, zastupnica Interveld. Hvala vam, doista mi je čast i zadovoljstvo u ime kluba Renew imenovati kolegicu Baskasu Turundua. Hvala vam na ovoj kandidaturi. Prihvaćate li kandidaturu i morate ispuniti e, službene dakle, uvjete, a to je poštovanje kodeksa primjernog ponašanja te izjava o financijskim interesima. Naravno da prihvaćam, kaže zastupnica. Dakle, prihvaćate imenovanje. Ima li još kandidatura? Ukoliko nema, onda predlažem da odaberemo potpredsjednicu aklamacijom. So, I kindly request, Madame Pagasa Ortundua. Zamolio bih eh, kolegicu da nam se pridruži ovdje za stolom. Thank you. Be welcome. Congratulations. Now. Same for the second. The same procedure goes... Isti postupak ćemo primijeniti kod odabira drugog potpredsjednika. Imamo dakle ovdje prisutne članove. Očekujem da će nam neko dati ime kandidata. Vidim da netko podignu ruku. Izvolite. Grazie, Hvala vam. U ime kluba Identitet i demokracija predlažem kolega Žana Bogaroa. Rekla bih vam o njemu nekoliko riječi. On ima bogato iskustvo koje će mu pomoći u budućem radu. Dakle, on je sudac, bio je član nacionalne skupštine u Francuskoj, bavio se temama i dosijema kojima se bavio i ovaj odbor. Obnašao je različite dužnosti, u francuskom pravosuđu, bio istražni sudac, predsjednik prvostupanskog e, suda, te je čak bio zaposlen dakle e, u obrazovanju sudaca i tako dalje. To je dakle jedan kolega koji ima bogato profesionalno i parlamentarno iskustvo i koji bi ovu dužnost mogao obnašati na izuzetan način i pouzdajemo se da će on biti odabran. Hvala vam na prijedlogu. Imamo li još kakav prijedlog? Vidim da imamo. Zastupnica Sipel. Hvala. I čestitam vam na izboru. Predlažem kolegu iz Italije, Pietra Bartola. On je naš novi član, ali ima jako dugo iskustvo, radio je u Italiji, na Lampeduzi. Dakle, to je jedan od članova u parlamentu koji je dobio najveći broj pojedinačnih glasova i mislim da bi bilo jako dobro da on bude potpredsjednik eh, ovog odbora i da u tome predstavlja naš klub. Thank you. Thank you, Thank you, Mrs. I see that there Dakle, imamo dva kandidata. Imamo li još kakve kandidate? Imamo li još imena? Onda ćemo učiniti sljedeće. Pitat ćemo prvo kandidate prihvaćaju li ova, ove nominacije. Imamo li njihovu suglasnost i jesu li ispunili dakle ove službene zahtjeve a, dakle kako bi pristupili ovim dužnostima. Dakle, gospodin Žabora Rod, prihvaćate li imenovanje? Prihvaćam. Ispunili ste dakle, sve ove izjave, dakle, izjavu u financijskom interesu i kodeks primjerenog ponašanja. Sve sam popunio, kaže zastupnik. Imamo drugog kandidata, zastupnika Bartola. Prihvaćate li ovu nominaciju? Jeste li ispunili izjave? Dakle, imamo dva kandidata koji su prihvatili ovu nominaciju i sada ćemo pristupiti tajnom glasovanju. Zato morate imati glasačke kartice. Yes. The green button for Mr. Bartolo political order. The green button for Bartolo, the red button for... Yeah. If you... Ah if you have all the electronic cards... Ukoliko svi imate svoje glasačke kartice, bilo, pripremite se dakle za glasovanje. Ukratko ću vam objasniti kako ćemo sada glasovati. Imate ovdje dakle karticu i tri gumba. Ovo glasovanje je tajno. morate pritisnuti gumb za svog kandidata abecednim redom. Prvi gumb je za gospodina Bartola, a drugi za gospodina Garoa. Dakle, crveni gumb znači glasovanje za gospodina Bartola. To je abecedni pristup. To ne znači da, da ga time odbijate, da glasujete protiv. Dakle, trebate pritisnuti gumb za svog kandidata i onda ćemo vidjeti tko će odnijeti pobjedu. Izvolite. Madame Itfeld. Okay, I, I understand a bit about one button for one candidate and one for the other. Jasno mi je ovo jedan gumb za jednog, a drugi za drugog. Moramo ovdje utvrditi koja je čija boja. Been indicated by the secretariat. Tajništvo je ovdje nepristrano i dakle prema abecedi B je prije G i dakle zeleni gumb je za Bartola, a crveni za zastupnika Garoa. Dakle, abecedni red ne znači da je zeleno da, a crveno ne. To je tajno glasno. Crveno za zastupnika Garoa, a zeleno za gospodina Bartola. Dakle, ukoliko bude više zelenih glasova, gospodin Bartolo će biti potpredsjednik, ukoliko bude više crvenih, to će biti gospodin Garo. Je li sada sve jasno? Zeleni gumb za gospodina Bartola, crveni za gospodina Garoa. Would you like to say something? No, okay. Then if we are clear, everything... Ukoliko je sada sve jasno, izvolite. Dakle, zeleno ili crveno nisu da ili ne. Dakle, imate samo gumb da. Ukoliko je to Bartolo, to je zeleno dugme. U drugom slučaju je to crveno dugme. Dakle, ukoliko ne želite ni za koga glasati, onda jednostavno ništa ne pritišćete. Jesam ja to dobro shvatila? According, according to the procedures of the committee, Prema postupcima propisanim dakle, za rad odbora možete biti suzdržani. To je ovaj bijeli gumb. Ali ovo je tajno glasovanje. Dakle, neće biti ovdje nikakvog svjetla dakle, na ovom ekranu. Biće upaljeno samo plavo svjetlo i nećemo vidjeti za koga ste glasali. Ukoliko bude više zelenih glasova ovdje na ekranu, to će znači dakle, pobjedu gospodina Bartola, odnosno više crvenih će značiti više glasova za gospodina Garoa. A tko bude suzdržan, taj može biti suzdržan i može pritisnuti bijeli gumb. Otvaram glasovanje. The vote open. Now the vote is closed. Zatvaram. I see. So, Zastupnik Bartolo je odabran za potpredsjednika. Ok. La, la ringraziamo, la invitiamo a sal... Hvala vam i pozivamo vas da nas se pridružite na predsjedničkom stolu. Hvala vam svima što ste sudjelovali u glasovanju i izboru. Hvala i na kandidaturi. No, ishod glasovanja je jasan. Pozivamo zastupnika Bartola da nam se pridruži. Komplimenti. Now we proceed to the third vice chair. Nastavljamo sa izborom trećeg potpredsjednika. Postupak je isti. Očekujem kandidature. Izvolite. Hvala predsjedniče. Najprije čestitke od svih nas. Veselimo se suradnji s vama tijekom ovog mandata. Htjeli bismo nominirati gospodina Balaša Vegija za mjesto trećeg potpredsjednika ovog odbora. Mr. I understand... Koliko sam shvatio, zastupnik je prisutan u dvorani. Prihvaćate li kandidaturu? Da, gospodine predsjedniče, hvala. Suglasan sam. Jeste ispunili službene uvjete? Popunili deklaraciju? Da. Sve je u redu u tom slučaju. Vidim da je podignuta ruka u vis. Zastupnica Karma, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, čestitke i s moje strane. Želim vam želim predložiti kolegu Damjena Karana. Zastupnik Damjen Kareme, jeste li suglasni sa kandidaturom? Ja sam Da, e, jeste li ispunili ostale službene i tehničke uvjete? Da. Dobro, imali drugi kandidata? S obzirom na okolnosti, molim da se sastanak suspendira na nekoliko minuta. E, htjela bih se konsultirati sa, kolega, sa kolegama. Prijedlog mi se čini razumnim. E, na koliko dugo predlažete da suspendiramo sjednicu? Ispričavam se, godine predsjedniče, na ovome, no potrebno mi je nekoliko minuta vremena. Hoće li pet minuta biti dovoljno, pita predsjednik. Dobro, ako se svi slažu, ako postoji rješenje za ovu utakmicu koja je pred nama, predlažem dakle da prekinemo sjednicu na pet minuta i nakon toga ćemo nastaviti s glasovanjem. Hvala. Please. Please colleagues. Colleague. Ah, okay. Kolegice i kolege, imamo još dvije minute do nastavka sjednice. In progress. Dear Poštovane kolegice i kolege. Stanje je sljedeće. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. I may call your attention, Madame Metzola, Madame Reike. Gospođo Macola, gospođa Reike, Intervelde. Gospođo Ernst. Koliko sam shvatio, koordinatori su uključeni. Tako da bismo trebali ipak e, dati sve od sebe da se situacija razjasni. Još malo strpljenja je potrebno. Čini se da postoji rješenje. Gospođo Macole, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala svima na strpljenju. Predložila bih i nadam se potpori kolegica i kolega da prekinemo izbor drugog potpredsjednika ovog odbora. Slično je učinjeno i prilikom izbora u nekim drugim odborima i da prijeđemo na izbor četvrtog potpredsjednika kako bi se pučani mogli dogovoriti oko svojeg kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika dok se bira četvrti. Dobro, čini se da je ovaj prijedlog prihvatljiv. Pretpostavka je naravno da će pučani ili dati nominaciju e, s kojom su svi suglasni, odnosno s kojom se oni svi slažu i u tom slučaju možemo im dati vremena na taj način da prijeđemo odmah na izbor četvrtog potpredsjednika. E, I naravno u međuvremenu očekujemo jasan odgovor Pučana. Gospođo Sipel, izvolite. Mogu se složiti sa tim prijedlogom. Dakle, prelazimo na izbor četvrtog potpredsjednika, a u međuvremenu da onda ostali klubovi također e, daju prijedlog za potpredsjednika za treći. Ja sam protiv toga da sada glasamo za četvrtog potpredsjednika jer o izboru e, trećeg potpredsjednika ovisi izbor e, četvrtoga. Stoga sam zato da sada e, nastavimo glasanjem za trećeg potpredsjednika ili da odgodimo uopće glasanje. Gospođo Nemamo problema sa takovim rješenjem. I mi smo mišljenja da četvrti potpredsjednik može biti biran eh, a da odgodimo eh, glasanje za trećeg potpredsjednika. S time se možemo složiti. Gospođo Intveld, vi ste također podigli ruku uvis, recite. Da, mislim da možemo podržati ovaj zahtjev za odgodom oklijevajući. Smatramo da je šteta što smo se našli u ovoj situaciji, no odgodu traže pučani iz razloga kojih smo svi svjesni, tako da se nadam da će pučani preuzeti odgovornost i biti sigurni da kada dođe do glasovanja za deset dana da je dotad nađeno rješenje, tako da se nećemo naći u istoj situaciji. Još jednom. Hvala. Imamo još jednu ruku podignutu, vi se izvolite. Da, mi iz zelenih također prihvaćamo prijedlog da se odgode glasovanje, no kao što je i gospođa Interveld rekla, nadamo se da će to vrijeme koje dajemo pučanima biti iskorišteno da e, imenuju novog kandidata i podržavamo isto tako prijedlog da se sada ide na glasovanje i izbor četvrtog potpredsjednika. Kao predsjednik želim vam najprije zahvaliti na razumijevanju, na razumijevanju za ovu neočekivanu situaciju u kojoj smo se našli, te e, za mogućnost da se situacija riješi na način na koji je to upravo predloženo. Najprije E, koordinatorica u ime kluba Pučana, gospođa Macola je dala prijedlog, a kao predsjednik mislim da je jasno da većina podržava e, prijedlog koji je uputila koordinatorica u ime Pučana. Koordinatori većih klubova zastupnika također su podržali prijedlog da se treći potpredsjednik e, bira kasnije te da odmah sada e, prijeđemo na izbor četvrtog potpredsjednika i to ćemo i učiniti. Dakle, prelazimo na izbor četvrtog potpredsjednika. Najprije trebamo vidjeti e, koje su nominacije. Izvolite, gospođo Mocola. Hvala. Klub Pučana e, nominira gospodina Emila Radeva na mjesto četvrtog potpredsjednika. Također veteran odbora Libe. Prihvaćate li gospodine Radev? Da. Jeste li ispunili sve službene uvjete, dostavili potrebne dokumente? Da, odgovara zastupnik. Dobro. Ima li drugih nominacija, drugih kandidata? Želi li itko riječ? Ako tome nije tako, u tom slučaju imenovali smo četvrtog potpredsjednika aklamacijom. Hvala vam lijepa, kolega Radev. Izvolite. of Pridružite nam se za predsjedničkim stolom. Okay. Ako mi dopustite, molim vas još minutu vremena kako bismo mogli zaključiti sjednicu odbora LIBE. Najprije vam želim osobno zahvaliti na povjerenju koje ste mi ukazali i vjerujem da govorim u ime svih ostalih članova predsjedništva. Sutra u najavama predsjednika imat ćemo prvi sastanak, e, odnosno evo jedna najave predsjednika, dakle imat ćemo prvi sastanak koordinatora, u deset ujutro ćemo započeti prvi sastanak koordinatora. Na tom sastanku će biti isto tako vremena i prilike da se pozabavimo ovim otvorenim pitanjem trećeg potpredsjednika odbora Libe i na taj način ćemo e, pučanima dati malo više manevarskog prostora. Njihova koordinatorica, gospođa Mecala, će zasigurno iznaći konstruktivno rješenje. U međuvremenu proslavit ćemo činjenicu da je održana prva sjednica odbora Libe odmah odnosno 24. i 25. srpnja ste svi pozvani na prvu redovnu sjednicu odbora Libe. Hvala vam svima.